E, lekcije koje smo naučili iz saslušanja povjernika, e, kandidata za povjernike 2014. E, hvala predsjedniče. Koji puta ono što mi radimo ovdje jeste primjer da koje bi trebali imitirati nacionalni parlamenti. Koji puta? Mi imamo ovdje javna saslušanja kandidata za komisiju prije no što im da izglasamo povjerenje, to jest komisiji kao cjelini. Mm, e, zamislite e, da kada e, neka vlada stupi na, na vlast, kad bi svaki ministar imao tri sata saslušanja i detaljnog ispitivanja prije no što zauzme svoje mjesto. E, to bi bilo odlično. Mi to ovdje radimo i to nam služi na čast, ali ono što radimo se može poboljšati. E, moramo pogledati kako to funkcionira i dati nekoliko prijedloga o poboljšanju postupka. Ja ću dati tri prijedloga. Prvo, radi se o ispitivanju e, na saslušanju. U posljednjem saslušanju smo E, e, imali smo 42 pitanja i 42 odgovora. E, predlažem da to smanjimo na 25 kako bi svaki koji postavi pitanje mogao od, nakon odgovora postaviti sljedeće pitanje. To bi onda bio dijalog. Svrha saslušanja nije da se javi za riječ što više zastupnika, već da dobijemo točne informacije i dobre odgovore, točne odgovore. Drugi prijedlog za poboljšanje stvari jeste da pogledamo kako procjenjujemo, ocjenjujemo e, e, rezultate nakon e, saslušanja. Sada se nakon toga sastaju koordinatori, ali pravila nisu jasna. ta pravila e, e, zahtijevaju e, glasanje u svakom odboru. Mislim da to nije pametno. Formalno i pravno govoreći, jedini glas je glas cijelog parlamenta i cijele komisije. Glasovi odbora i o povjerenicima nema pravnih posljedica Stoga trebamo osigurati da imamo političke posljedice i težinu. E, I, to jest e, E, samo u slučajevima e, e, velike sumnje i ako imamo negativnu ocjenu da onda imamo posljedice. Tako bismo trebali postupati i to predlaže moj izvještaj. Trebamo malo precizirati postupke. I na kraju je pitanje rodne ravnoteže. Parlament uvijek želi ispraviti E, neravnotežu na tom području, ali e, uvijek smo vezani nominacijama nacionalnih vlada ako imamo samo jednu nominaciju. Imali smo samo jednu zemlju koja je predložila dva kandidata. Zašto to ne institucionalizirati i e, predložiti da svaka zemlja, svaka vlada imenuje dva kandidata, e, jednu ženu i jednog muškarca u ljude u koje vlada ima povjerenje, a onda bi e, predsjednik komisije imao o, bolju mogućnost da uspostavi rodnu ravnotežu u komisiji. Gospodine predsjedniče, ima i drugih prijedloga u ovom izvještaju, ali ovo su najvažniji. Pozivam kolege i kolegice da daju svoje prijedloge kako bismo poboljšali tu, e, taj postupak. Hvala kolega Corbett. E, e, tu sada imamo samo postupak catch the eye. Kolega Zver ima riječ kao prvi. Hvala predsjedniče. E, od kako sam postao zastupnik u Europskom parlamentu, e, jako me intrigiralo ovo pitanje. E, ovaj cijeli sustav imenovanja povjerenika nije dovoljno jasan i mi moramo poduzeti sve što je u našoj moći da parlament zaista ima šansu da odabere najbolje kandidate kad e, govorimo o povjericima iz e, pojedinih zemalja ni taj sustav nije dobar slažem se da bi države e, trebale predložiti barem dva kandidata to bi bilo vrlo dobro a treba uzeti u obzir i njihovu stručnost e, i kako bi predsjednik odbora mogao, kako bi predsjednik onda mogao imati uravnotežen tim. Hvala lijepa kolega Zver.

Mislim da postupak e, saslušanja povjernika je vrlo značajan. Mm, e, tako se vrši demokratski nadzor u Europskom parlamentu. Tako e, parlament može sudjelovati u izboru članova komisije. Mislim da cijeli postupak mora biti otvoreniji, otvoreniji našim građanima. E, prošle godine sam sudjelovao u postupku. Vidio sam mnogo mailova naših sugrađana e, e, koji su imali pitanja o kandidatima. Mislim da bismo tu ulogu trebali osnažiti i dati građanima priliku da zaista postavljaju pitanja, a ne da se sve ostavi samo koordinatorima. Komisija mora biti nezavisno tijelo, to želimo. A ona ne smije biti sluga trojke. To je važno gospodine Timerman, zar ne? Hvala lijepa gospodina, e, gospodine Marijas. E, kolega Armat ima riječ. kolega? E, gospodine Corbett, cijenim vaše nastojanje da komisija bude otvorenija međutim to je kap u moru mm, e, mm, pravi nadzor je e, dobra ideja e, tko zna ako se to uvede u Europskom parlamentu onda bismo i ovdje mogli imati pravu raspravu ali e, mi zaboravljamo slona u ovoj vječnici. E, komisija, komisija ima velike ovlasti, a mi e, imamo priliku da saslušamo samo pojedine kandidate. Problem je u konačnici da da olako dajemo ove velike ovlasti tu e, građani nemaju nikakvog e, načina sudjelovanja. Hvala lijepa kolega Anač. E, gospodin Timmermans će govoriti u ime komisije. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih e, pitao gospodina Arneta koliko kandidata e, imate u donjem domu u Velikoj Britaniji, da ne spomenem dom Lordova. Ja bih htio zahvaliti gospodinu Korbetu za odličan, na odličnom izvještaju o temi e, koja je od velike važnosti za komisiju. Komisija pozdravlja i u potpunosti podržava da se postupak saslušanja učini elastičnim. Saslušanje mora biti u skladu sa ugovorom, ali mora dati građanima uvid u rad tijela Unije. Koji puta mi, mediji, ja sam bio ministar u nacionalnoj vladi i postao sam povjerenik. Odjednom sam Eh, od političara postao anonimni birokrat. Eh, dakle, eh, ispitivanje u ovom parlamentu je mnogo strože nego što je to slučaj u nacionalnom parlamentu, recimo u Nizozemskoj. koliko vlada, imamo mnogo vlada gdje ministri nisu izabrani, nisu birani to je vrlo često e, stvar percepcije. Za komisiju je od velike važnosti da se saslušanja vode na otvoren i dosljedan način. Naročito za svi povjerenici moraju biti podvrnuti istom postupku pitanja i odgovora Eh, na usmeni i pismeni način. Za potpredsjednika kandidata i eh, sa horizontalnim odgovornostima koji pokriva eh, niz područja podesno je da se saslušanje vrše u adaptiranom formatu kao otvorenoj konferenciji predsjednika E, e, razdoblje e, potvrde mora osigurati da komisija može stupiti na dužnost odmah nakon isteka mandata prošle komisije. Naravno moramo imati pravovremene i uravnotežene nominacije kandidata. Komisija podržava po povećanje broja pisanih pitanja od 5 do 7, a e, da se sljedeća pitanja ukinu. Treba ograničiti pitanja e, u usmenoj fazi na 25 sa mogućnošću e, postavljanja sljedećeg pitanja nakon odgovora. Treba osigurati da je postupak saslušanja dostupan i e, transparentan za građane Europske unije. Međutim, saslušanja e, e, tu parlament treba vršiti nadzor. Stoga je pravo članova Europska parlamenta da postavljaju pitanja kandidatima za povjerenike. Komisija je otvorena E, novim mogućnostima za e, sprečavanje sukoba interesa. ako će komisija promijeniti svoj kodeks ponašanja e, tražit će o tome mišljenje parlamenta kako bi se osiguralo da se kandidati ocjenjuju samo na osnovi svoje stručnosti i e, poznavanja portfelja, rezultati saslušanja se trebaju objavljivati individualno 24 e, sata nakon evaluacije što se tiče horizontalna pitanja, što se tiče strukture komisije, komisija podsjeća na potrebu da se u potpunosti poštuju prerogativi svake pojedine institucije. Komisija se raduje da e, ocjeni e, prijedloga parlamenta što se tiče saslušanja kandidata za povjerenike. Još jedanput zahvaljujem gospodinu Korbetu na odličnom izvještaju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala lijepe gospodine povjereniče Timermans. E, kolega Korbet bi htjelo e, kratko odgovoriti, mada to nije uobičajeno e, ja bih se bit ću vrlo kratak prvo bih rekao drago mi je e, da imamo veliki stupanj konsenzusa u parlamentu e, s mojim prijedlozima ja bih htio zahvaliti gospodinu Timmermansu što se osvrnuo na neke detalje e, koje ja nisam imao vremena spomenuti u svojem izlaganju E, e, evo, čuli smo i e, njegov kaveat o tome da se teškoće nalaze u detaljima. Zahvaljujem mu i na njegovom ranijem govoru u prethodnoj debati. Mislim da je to bio odličan doprinos našoj raspravi. Hvala lijepa. Hvala kolega Korbet. Hvala na tome i e, što e, jako dobro poznajete poslovnik. Učinili ste to vrlo elegantno. Zapravo ste iscrpili one svoje četiri minute i niste imali preostalih